reda promicanje e, poduzetništva mladih e, kroz obrazovanje i osposobljavanje. Gospođa Šojdrova. Kolege povjereniče, predstavit ću izvješće promicanja e, poduzetništva mladih e, kroz obrazovanje i osposobljavanje. Puno e, je napora uloženo u izradu nacrta ovog izvješća i svjesni smo da treba podučiti o novim kompetencijama, o novim znanjima i originalno izvješće privuklo je preko e, stotine amandmana, a imali smo odličnu suradnju s izvjestiteljima iz svih grupa kojima ovom prilikom zahvaljujem e, zapravo reagiramo na visoku stopu nezaposlenosti mladih koja dosiže 50% u pojedinim regijama, a osim toga želimo podržati poduzetništvo mladih i ovo je jedino izvješće koje se specijaliziralo upravo za to. Mladi ljudi trebaju dobiti osjećaj za inicijativu i poduzetništvo i naglašavamo i socijalnu dimenziju poduzetništva i neformalno e, obrazovanje kao i formalno i to treba podržati. Izvješće definira i vještine i e, znanja i kompetencije, a Europski parlament e, potvrđuje da je obrazovanje za poduzetništvo jedna od glavnih stvari u cjeloživotnom učenju koja uključuje i kreativnost i sposobnost, inovativnosti, e, poduzimanja rizika i medijske pismenosti. I Smatramo da je ovo vrlo velik e, izazov i e, kroz proaktivni pristup e, dgek smo došli do konkretnih zadaća o tome kako podržati obrazovanje za poduzetništvo u programu Erasmus Plus i obveznim obrazovnim programima. Treba uključiti i mjere nakon 2016. godine, dakle to je zadaća komisija e, i e, u e, europskom semestru do 2017. treba izvijestiti o najboljoj praksi u tom području. Države članice naravno ne čekaju ovu rezolucije, od toga smo svijesti, već e, nastoje razviti e, poduzetničke kompetencije e, kod mladih. Europski parlament navodi primjere mjera koje mogu biti od pomoći kao što je recimo podrška startupima, zatim druge mjere i izvori financiranja bit će Europski socijalni fond i socijalno zapošljavanje i fondovi za zapošljavanje mladih, Erasmus, fondovi za mlade poslovne ljude i tako dalje. Predavači, profesori ključne su osobe u tome te apeliramo na državu, države članice da i njih za to dobro pripremi jer poduzetništvo mladih e, je od ključne važnosti i e, pozivamo da e, se podrži i izvješće o napretku i svima zahvaljujemo na suradnji te vjerujemo da će predložene mjere poboljšati kvalitetu obrazovanja i dovesti do većeg zapošljavanja mladih ljudi, mladih poduzetnika što će sigurno biti korisno svakom društvu. Hvala lijepa. Jednominutne reakcije, gospodin Venta. Zahvaljujem izvjestiteljici na tome što su u izvještaju sadržana važna pitanja zapošljavanja mladih. Želio bih e, skrenuti pozornost na nekoliko stvari. E, socijalno gospodarstvo i podrška socijalnom gospodarstvu iznimno su važni za mlade. E, takva poduzeća svojim radom doprinose poticanju rasta gospodarstva i daljem razvoju društva u cjelini. Ono što je potrebno mladim ljudima je da ne samo rade posao koji vole, nego i da im ona osigurava odgovarajuću egzistenciju. Zato je važno da mladi ljudi imaju priliku koristiti razne obrazovne mjere i postupke osposobljavanja. Hvala lijepa. Gospođa Kosta, jedna minuta. Hvala lijepa, predsjedateljice. Mislim da je ovo jedan e, napor koji je učinjen i vrlo je važan da bismo svi ostali e, na istom kursu. Mislim da Evropi Evropi treba još i inovacija i kreativnosti i poduzetništva. I e, moramo imati e, i školske programe koji e, će biti realizirani u partnerstvu s poslodavcima i razvijati duh poduzetništva. Smatram da profesori i nastavnici mogu igrati iznimno važnu ulogu u tome jer e, jedna od svake dvije mlade osobe e, ispod 25 godina starosti žele e, poslovati samostalno i upravo u tu svrhu te mlade ljude treba opremiti kroz obrazovne programe vještinama i znanjima koji su im za to potrebni. Upravo zato trebamo čvrst savez koji će e, omogućiti poduzetnicima europsku budućnost. Gospodin Hartman. Hvala lijepa. E, poštovane kolegice i kolege, prošle godine sam u Lublinu organizirao konferenciju za mlade koji e, žele osnovati vlastito poduzeće. Temeljem razgovora s mladima došao sam e, do zaključka da tu postoji prepreka e, koja je povezana ne s tim da nedostaju ideje, nego je problem e, u tome što mladi nemaju na raspolaganju financijska sredstva, odnosno ne znaju kako e, prebroditi početne poteškoće. Mi smo zato došli do zaključka da postoji potreba za jednom informativnom kampanjom kako doći do financijskih sredstava. E, a tu postoje razne mogućnosti. Gospodin Arno, izvolite. Hvala lijepa. Postoje neki izazovi koji su navedeni u izvještaju, oni su prisutni u svim državama članicama. Reći ću nekoliko riječi o situaciji u Ujedinjenoj kraljevini. E, Kod nas je obrazovni sustav prilično kvalitetan, e, međutim e, vrlo često se događa da imamo obrazovanje samo za određene stvari i skoro 50% ljudi ide na e, sveučilište, a zapravo nema dovoljan broj odgovarajućih radnih mjesta i zato naglasak mora biti na poticanju poduzetništva i razvijanju odgovarajućih kvalifikacija koje su potrebne u tu svrhu. U odlomku 40 Trećem, e, Govori se i o preprekama koje stoje na putu, pronalasku radnog mjesta i pokretanju vlastitog posla za mlade što je potrebno ukloniti. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Gospođa Panova, izvolite. Zahvaljujem. E, postoje tri osnovne riječi u ovom izvještaju. Prva od njih je obrazovanje. Obrazovanje je iznimno važno od e, rane dobi. E, školsko obrazovanje ima za zadatak poticati razvijanje vještina u mladima. Drugi važni element je digitalizacija jer to je poveznica sa održivim radnim mjestima i e, boljem razumijevanju potreba poslodavaca. Treća ključna riječ je posao, poslovanje, biznis. Upravo zato što e, se u poduzećima nalazi ekspertiza i tehnologije iz kojih mladi poduzetnici mogu učiti. E, Zato poduzetništvo treba biti sastavni dio odgoja i obrazovanja u svim zemljama. Hvala. Zahvaljujem. Time zaključujemo popis e, govornika. E, želim dobrodošlicu povjereniku Navračiću i molim ga da uzme riječ. Izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Kao prvo zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Šojdrovoj na vrlo uspješnom izvještaju i vrlo konkretnim i dobrim eh, prijedlozima eh, u okviru ove teme koja je sve važnija. Ovo nije prvi put da razgovaramo o ovoj temi i moj je dojam eh, da smo došli do razine koja pokazuje značajan napredak. Više se ne pitamo može li se poučavati poduzetništvo u učionicama ili ne. E, ta pitanja sada su zastarjela. E, naš je naglasak sada na poboljšanju obrazovanja za poduzetništvo u institucijama, školama i kako osigurati da to obrazovanje dođe do kritične mase učenika. E, jako je važno osigurati da kada govorimo o učenju za poduzetništvo, tu se ne radi samo o osnivanju poduzeća, daleko od toga. E, radi se o povezivanju obrazovanja i posla, e, stjecanju potrebnih kvalifikacija, vještina, ali što je još važnije vrijednosti. Timski rad, otpornost, učenje iz grešaka, samopouzdanje, sve su to između ostalog vrijednosti koje se uče u sklopu sklopu ovog programa. E, budući da je razina nezaposlenosti mladih još uvijek u Europskoj uniji jako visoka, učenje za poduzetništvo definitivno je e, sastavni dio rješenja e, za prevladavanje problema nepostojanja odgovarajućih kvalifikacija na tržištu rada. Ovdje se ne radi o obrazovanju samo za jako dobre studente i one koji su imućni. E, riječ je o instrumentu koji može pomoći u sprečavanju socijalne isključenosti. E, ovdje možemo konstatirati da je ostvaren značajan napredak u proteklih nekoliko godina i to dolazi do izražaja u zaključcima vijeća od 12. prosinca 2014. o poduzetništvu i obrazovanju. Komisija je osim toga pokrenula nekoliko politika čiji je cilj poticati razvoj poduzetničnih vještina u školama kao i u sklopu cjeloživotnog učenja. Spomenut ću nekoliko od njih. Kao prvo, Europski institut za inovacije i tehnologiju ima pionirsku ulogu što se tiče e, učenja za poduzetništvo e, i e, uvođenja u kurikulum u visokoškolsko obrazovanje. Osim toga, radi se na uvođenju učenja za poduzetništvo i inovacije u sklopu znanstvenog procesa. E, osim toga, postoji inicijativa za inovacije, a temeljem izvještaja komisija nastavlja unapređivati ovu inicijativu. E, koju su komisija i OECD zajednički pokrenuli 2013. kako bi e, poticali visoko obrazovanje da e, razvija inovativne i poduzetničke inicijative i instrumente. Osim toga, potičemo institucije koje koriste ove instrumente. Znate li da zahvaljujući Erasmus Plus 50 tisuća studenata imaju priliku profitirati od pripravništva i vježbeništva u poduzećima. Komisija podržava Saveze za znanje. Riječ je o projektu suradnje između poduzeća i visokoškolskih ustanova. E, komisija je pokrenula projekt za osnivanje mini poduzeća u 20 različitih e, škola u pet država članica. E, neću dalje nabrajati jer nisam ovdje da opisujem što je komisija učinila, e, trebamo razmišljati što učiniti dalje. Treba podržati države članice kako bi dalje poticale e, učenje za poduzetništvo diljem Europske unije. Prvi izazov koji je pred nama, a to je sadržano u izvještaju, Eh, odnosi se na informacijske i komunikacijske tehnologije. To je posebno važno i posebno za mlade. Moramo iznaći načine kako osigurati da od toga profitiraju mladi europljani. Eh, kao drugo, priznanje poduzetničkih vještina. Ocjenjivanje tih kvalifikacija na europskoj razini važno je i za mobilnost. Postoje pilot projekti, međutim e, moramo ostvariti kritičnu masu i osigurati da poduzetničke vještine budu priznate u e, školskim e, kurikulima i u svim državama članicama. Uvaženi zastupnici, smatram da smo na pravom putu. Komisija podržava E, ideju da e, učenje za poduzetništvo bude sastavni dio obrazovnog sustava u državama članicama, ali još više toga se mora učiniti. E, podržavat ćemo i poticati daljnje aktivnosti na ovom području. Na koncu bih odao priznanje i nevladinim udrugama koje su jako važne i imaju važnu ulogu E, i omogućuje ostvarenje značajnog napretka u ovom području. Hvala. Zahvaljujem. Ovime zaključujem raspravu o ovom